Dear colleagues, we can start uh, with our meeting. The first point is the adoption of the agenda. If there are no objections... Ako nema, ako nema prigovora, e, možemo usvojiti dnevni red i time, dakle, otvaram današnji sastanak. Imam nekoliko priopćenja, danas je prijevod na raspolaganju na 20 jezika i e, može se ga pratiti e, putem interneta. Prelazim sada na treću točku dnevnog reda gdje ja moram izvijestiti odbor o rezultatu trijaloga o medicinskim proizvodima i in vitro dijagnostičkim e, pomagalima, gdje je drugi trijalog se održao 16. ožujka, bio je to drugi trijalog za vrijeme nizozemskog predsjedanja Europskom unijom velik broj ključnih e, zahtjeva je usvojeno i tu se traži veći stupanj nadzora za medicinske proizvode višeg stupnja rizika. E, direktivu će usvojiti Europski parlament kao i onaj što stoji u članku 26. Što se tiče in vitro pomagala, tu je e, situacija vezana za nadzor i još otvoreno pitanje. I što se tiče e, ekspertize, tu se ona se treba potroći sljedećim vlastima. A sljedeći trijalog održat će se 7. travnja. Što se tiče genetskog savjetovanja u okviru e, in vitro pomagala, e, tu e, se vijeće još treba izjasniti. Sljedeća točka dnevnog reda jest razmjena mišljenja sa Europskom komisijom o E, prekograničnim uvidima e, uvjetima na prekogranične e, aspekte i možda se sjećate da smo već jednom razgovarali o tome kakva je situacija sa vjetroturbinama na njemačko-češkoj granici. A tako da ću sada odmah dati riječ gospodinu Kremzisu iz Europske komisije. On radi u glavnoj upravi za okoliš. Izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući. Dobar dan dame i gospodo. Htio bih s vas eh, samo podijeliti nekoliko elemenata vezanih za procjenu utjecaja na okoliš u prekograničnom kontekstu. S lijeve strane mog slajda možete vidjeti direktivu a s druge strane na, e, vidite konvenciju EXPO koju je usvojila Europska unija kao i sve države članice. Što se tiče direktive o procjeni učinka na okoliš, članak 7. bavi se prekograničnim aspektima kao i postupcima koje treba slijediti u slučaju da se javi prekogranični učinak. Kao što znate, u direktivi stoje točno u kojim slučajevima je obavezno proučiti e, utjecaj, a postoji također i odredbe koje govore o tome kada je takav postupak dobrovoljan, to je često kada se radi o manje važnim aspektima. Ovdje želim govoriti o konvenciji koja je stupila na snagu 1997. godine. Europska unija kao i države članice su potpisnice konvencije. Članak e, prvi, priloga prvi, govori o svemu što je podložno odredbama konvencije. Radi se o međunarodnom pravu, i tu trebamo slijediti sve aspekte vezane za međuvladine sporazume. Sama direktiva izmijenjena je novom direktivom iz 2014. godine broj 52. Očekuje se da će sljedeće godine ratificirati države članice kada će e, se početi primjenjivati. Ona je inače već sada stupila na snagu. E, izmjene do kojih je došlo e, su takve da se sada predviđa zajedničko tijelo koje će se baviti koordiniranjem za slučaj da se radi o procedurama vezanim za prekogranični utjecaj, pa prema tome je potrebno izvršiti konsultacije u nekoliko država članica, eventualno također tamo gdje utjecaj postoji od više od dvije ili tri države. Postoji dakle mogućnost da se uspostavi tijelo kojim bi se koordinirao takav proces. Prema novoj direktivi moguće je također uspostaviti jedinstveni šalter, dakle ne nešto izravno pod okriljem direktive, već nešto što se može primijeniti u okviru zaštite staništa ili pakve okvirne direktive u vodama. Dakle, sve to može se staviti u postupak zajedničke promjene, e, procjene. Važnost samog postupka vezane za procjenu učinka za okoliš e, treba dakle uzeti u obzir i aspekte vezane za društvo koje treba prihvatiti ovakve e, ovakve postupke treba dakle imati javne rasprave i konzultacije javnosti na taj način se inzistira i potpješuje to da društvo prihvati ovakve postupke. Važno je da javnost sudjeluje u tome i da bude obavješten o situaciji s okolišem. Postoji važna sudska praksa Suda Europske unije na tom planu, a procjena učinka na okoliš je prema Međunarodnom sudu pravde također nešto što ulazi u načelo javnog, e, uobičajenog javnog e, prava. Prema ovim odredbama postoji stranka koja je e, stranka porijekla gdje se dakle odvija neka aktivnost i jedna ili e, dvije stranke e, gdje se osjeća utjecaj, to su i jedna ili dvije države. Radi se o projektima koje bi mogli imati negativne prekogranične efekte na više o, dakle, jedna ili više strana porijekla ili jedna ili dvije strane ili više na koje se e, to odnosi. Prema expu to vrijedi i za ne samo za Europsku uniju, već i za treće zemlje koje su ratificirale. Ali čak i one koje nisu članice konvencije, mogli bi, na njih bi se to moglo odnositi, međutim strane u konvenciji e, mogu biti strane na koje se ta, e, taj utjecaj pojavio. Primjerice e, što se tiče naftovoda Nord Stream, to može biti tu je recimo Rusija koja nije članica e, konvencije, ali se taj projekt na njih odnosi. Europska unija ne ulazi niti u kategoriju strana od kojih je e, sve počelo ili pak na koji se to e, odnosi. Dakle, Europska unija koju predstavlja komisija ne ulazi niti u jednu te dvije kategorije. Međutim, to mogu biti države članice. Tu govorimo dakle o podjeli nadležnosti između same Europske unije i država članica. Međutim, Europska unija kao čuvarica temeljnih ugovora ima obvezu da kontrolira provedbu <clears throat> europske pravne stečevine, a e, ova direktiva i konvencija EXPO su dio europske pravne stečevine. Evo e, nekoliko razmišljanja o samom zakonodavstvu koje moraju omogućiti i osigurati sve strane koje sudjeluju u tom prekograničnom procesu ovisno o njihovim kapacitetima, e, strane se e, moraju obvezati da će poštivati europsku pravnu stečevinu. Što se tiče komunikacije među stranama, ona je vrlo važna, također je važna i tjesna suradnja. Mi smo također izradili dokumente o, sa smjernicama i prema samoj konvenciji E, imamo smjernice kako bi se sam postupak olakšao. Vidite ovdje na ekranu one koje smo već napravili. Jedno smo izradili za procjenu e, utjecaja e, koji se osjeća preko granice, na okoliš, a drugo su postupci za projekte od zajedničkog interesa vezano za energetiku. Želimo vam također pokazati i sljedeće slajdove. Dakle, htjeli smo pokazati ove slajdove e, kao uvod. A naravno ovdje smo danas da odgovorimo na vaša eventualna pitanja. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Gospodine Jar, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem komisiji na uvodnom izlaganju. E, današnja rasprava proizašla je iz jedne e, predstavke. E, kada ustanovimo da postoji projekt koji ima prekogranične učinke, dakle očito postoji procedura za to međutim tko je taj koji odlučuje da li projekt ima prekogranične učinke ova predstavka o kojoj je riječ je da su Česi imali jedan projekt koji prema njihovom mišljenju nema prekogranični aspekt, odnosno nema e, učinak za e, njemačku stranu. E, zato, međutim, ova druga strana, odnosno Njemačka je smatrala da postoji taj učinak. Dakle, pitanje komisiji tko je taj koji odlučuje da li projekt ima ili nema prekogranični aspekt. Jer ne može investitor biti taj koji određuje da li njegov projekt ima ili nema učinak na susjednu zemlju. E, ako se radi o običnim građevinskim e, projektima onda se naravno mora zatražiti suglasnost od svih susjeda. Dakle, kad je riječ o E, o projektima kao što su na primjer jedna vjetroelektrana, tko je taj koji odlučuje da li postoji ili ne takav prekogranični učinak. U ovom slučaju su Česi bili ti koji su na svom teritoriju planirali jedan projekt i oni su bili ti koji su odlučili da to nema utjecaja na susjednu zemlju. Dakle, eto, moje pitanje je tko je taj ko to odlučuje. Hvala lijepa. Hvala predsjedavajući. Nisam zapravo ništa htjela reći u ovom času, međutim, postakli ste me na to da nešto kažem. Možda imam zapravo neizravno pitanje, a to je direktiva o pticama i utjecaje koje ta direktiva ima. Sve države uveliko rade na toj direktivi. U Nizozemskoj sasvim sigurno radimo na toj direktivi. U e, predjelu koje se zove Hohve, e, a koje se nalazi na e, granici s Njemačkom, postoji određena vrsta tla trecetište koje koristimo i pitamo se a kada izvozimo treze, kakva je situacija? Potrebno je da budemo ravnopravni moramo vidjeti što možemo, a što ne možemo napraviti. U jednoj zemlji nešto možete napraviti, u drugoj ne možete. Jednostavno treba bolja koordinacija kako bi se izbjegli problemi. Hvala, gospođa Konječna ima riječ. Hvala lijepa. Hvala. Evo, moram reći da je situacija sljedeća. Da. Evo, sada je u redu. Evo, krenit ću iz početka. Želim, dakle, reći da je provedba direktive takva da je ona provedena s obzirom na različite probleme, naime opasnost da se da se suspendira provedba direktive. Mi kao zakonodavci u Češkoj smo postupili na taj način. E, naime, e, mislimo da je zakon vrlo obvezujući za mnoge, a sam zakon ima e, široki utjecaj. Ulagači nam često kaže da radi naših zakona će radije otići u Njemačku i tamo investirati jer da će u Njemačkoj moći dobiti sve dozvole u roku od tri mjeseca, dok u Češkoj je ponekada potrebno tri, pet ili deset godina. <clears throat> Drago mi je da su s nama danas predstavnici Europske komisije i želim ih naime pitati ne bi li bilo dobro da se odredbe na ovu temu e, ujednače u cijeloj Europi kako uvjeti koje komisija nameće ne bi bile različite od zemlje do zemlje. Smatram da smo danas u situaciji gdje nemamo ravnopravnu situaciju za sve države članice. Europska komisija je vrlo stroga prema malim zemljama, ali nije tako stroga prema velikim zemljama svima je jasno kako i zašto ova direktiva napisana. Međutim, stav u, po pitanju provedbe je različit prema velikim i malim zemljama. A vidimo da se u predstavci njemački građani žale protiv Češke, no e, ima i drugih takvih slučajeva. Zašto? Zašto što se ne može na jasan način procijeniti utjecaj na okoliš. Zanima me, e, može nam komisija odgovoriti hoće li revidirati komisiju i hoće li učiniti nešto da se države članice, države članice budu ravnopravne. Hvala lijepa. Koliko vidim, nema drugih pitanja za komisiju, pa ćemo zamoliti predstavnika komisije da nam da odgovor. Hvala, pokušat ću odgovoriti općenito. Tko je taj tko će odrediti da li neki projekt ima prekogranični učinak? Postoji proces tokom kojeg investitor mora pripremiti izvješće o, o okolišu sa no, netehničkim sažetkom gdje procjenjuje sve moguće učinke projekta i dakako to izvješće njemu prethodi e, molba investitora vlastitama da odredi koju informaciju, koje informacije treba prikupiti kako bi ušle u izvješće o okolišu. Dakle, oruđe kojim se prikazuje i pokazuje da postoji mogućnost prekograničnog učinka je izvješće o okolišu, ali prije toga su donesene odredbe o tome što to mora sadržavati. Time se od vlasti očekuje da izda dokument u tu svrhu. Taj dokument je nešto što vlasti mogu reći da će doći do prekograničnog učinka zbog specifične prirode projekta. Na primjer, ako imate projekt koji prelazi granice dviju država članica, ili, ili projekt koji je blizu granice druge države članice sigurno može imati prekogranični učinak. Razina detalja informacije u tom izvješću je nešto što će vjerojatno identificirati prekogranični učinak. Osim toga, izvješće o okolišu podložno je javnoj konzultaciji i te e, davanju mišljenja od strane Agencije za o Koliša, to je agencija koja nije, koja se razlikuje od vlasti. To je proces. Ako država članica ima osjećaj da u tom procesu da će zaista doći do prekograničnog učinka, ona, ona mora izvijestiti o tome i poslati informacije zemlji na ko, na koji će projekt imati učinak, to je obično susjedna zemlja, ali ako zemlja u kojoj će se osjetiti učinak ima osjećaj da će je pogoditi projekt u susjednoj državi, a u procesu nije došlo do toga da se kaže da će doći do prekograničnog učinka, ta zemlja može izjaviti da očekuje učinak i o tome može obavijestiti i doći će do procesa obavještavanja koji će uključiti i informacije o javnom mnijenju u zemlji u kojoj se očekuje očinak. I kao što sam već spomenuo, nova direktiva predviđa da će konzultacije o prekograničnom učinku se dogoditi između zemlje porijekla i zemlje na koju će se osjetiti učinak. To će organizirati zajedničko dijelo koje će se e ad hoc osnovati. Tako, ako zemlja porijekla ne identificira učinke, te učinke može identificirati zemlja u kojoj će se učinci osjetiti i tako se može pokrenuti odgovarajuća procedura. Što se tiče intervencije časne zastupnice iz Češke republike, direktiva ne mora biti prenesena na maksimalan način. Ono što komisija očekuje da se odredbe direktive prenesu točno. Ukoliko država članica želi u, uvesti strože mjere u svoje zakonodavstvo, one su slobodne to učiniti, ali to nije nešto što mi zahtijevamo od država članica i naravno kada se, kada se radi o usklađivanju mi provjeravamo kako je prenesena kako su prenesene odredbe direktive koje treba unijeti u zakonodavstvo. Bilo je nekih problema sa prenošenjem e, direktive u Češkoj republici. Ja ne bih želio reći bilo što više o tome. Imajte na umu da se tu e, radi o financiranju u skladu sa EIA direktivom koja može imati učinak na sufinanciranje od strane Europske unije. Moram reći da je usvojena nova direktiva, e, to je direktiva koja je usvojena 2013. godine, to je direktiva koja se još ne primjenjuje, države članice je mogu prenijeti, odnosno moraju je unijeti u svoje zakonodavstvo do svibnja 2017. I sada je prigoda da se ova direktiva prenese čak i ranije prije e, roka koji je svibanj 2017. i da se možda poprave svi nedostaci koji, se koji su se učili u prošlosti ili da su procedure koje su vrlo teške za investitore da se poprave i konačno ova e, direktiva predviđa pojednostavljivanje e, procedure učinka na okolužu, znači vi imate izbor kad prenosite ovo zakonodavstvo da uvede ili zajedničko ili koordiniranje procjenjivanje u svrhu ubrzavanja procesa procjene možete odlučiti da će postati samo jedno izvješće o okolišu i to je jako dobro u smislu e, odobravanja projekta i posljednje što bih e, rekao u odgovoru na pitanje iz nizozemske istina je da što se tiče direktive o staništima ptica ova direktiva se trenutno revidira. Mi očekujemo da će prije ljeta 2016. doći do rezultate. Rezultate ima nekoliko važnih područja uz e, pogranična područja koja treba zaštititi i naravno ako projekti u pograničnim e, područjima mogu imati učinke na takva prirodna staništa. to treba procijeniti ne samo prema direktivi EIA, već i direktivi o staništima članak 4, 5 i 6. I kao što sam već govorio o pojednostavljivanju, to je proces koji se može koordinirati putem jedne jedine procjene koje će procijeniti i učinak na okoliš i kao i učinak na prirodna staništa. Hvala. Hvala e, na odgovorima, a sad možemo, imamo li još nekoga, izvolite. Hvala lijepa na ovim objašnjenjima. Ja bih vam e, e, ja ću vam dostaviti ova dva konkretna slučaja E, pa bih vas zamolio da vi procijenite da li su ispunjena e, da li je ispunjeno ono što e, je propisano ovom direktivom. U slučaju vjetroelektrana one se vrlo brzo izgrade, a u velikoj su blizini e, njemačke granice to je taj prvi slučaj a drugi slučaj je jedna, jedan pogon za spaljivanje smeća e, u svakom slučaju iz prakse možemo učiti e, ako vi kažete da je u oba ova konkretna slučaja da su svi sve što je propisano da je ispunjeno onda ja mogu biti zadovoljan ako ne onda možemo dalje nastaviti sa komunikacijom želim vam reći da se ne radi samo o tim e, područjima kojima može doći do takvoga očunka. Može se dogoditi recimo da e, projekt koji je izvan takvog zaštićenog područja, koji čak nije niti blizu granice, ali može imati učinke u susjednoj zemlji i da se čak i o tome mm, mora obavijestiti, mora se obavijestiti o učincima koji mogu biti zagađenje zraka, zagađenje vode, rijeke. Po definiciji to dovodi do prekograničnog zagađenja. Ako je dođe, zagađenja dođe u jednoj zemlji, ono što je važno, moram se dobro procijeniti projekt Imajte na umu da i izvješće o okolišu i odluka o okolišu koja slijedi mora predvidjeti sve e, mjere kojima se takav mogući učinak ublažava. Znači taj proces se treba sagledati u svoje sveobuhvatnosti i konačno projekt koji za koje se smatralo da neće imati prekograničkih učinaka može se zapravo dovesti u pitanje jer zemlja u kojoj se očekuju učinci može tvrditi da će se to dogoditi. Kada govorimo o kontroverznim projektima, zemlja porijekla kontaktira zemlju u kojoj će se osjetiti učinak i pita ih želite li da, vam obavi, da vas obavijestimo. I često se dogodi da vlasti zemlje u kojoj će doći do potencijalnog učinka reći će da obavijestite nas ili ne, ne morate, nismo zainteresirani. To se događa na temelju preliminarnih obavještenja koja se mogu dati toj zemlji. Direktiva predviđa sva jamstva kojima se izbjegava da se dogode takvi projekti, a da ih e, zaobiđe ovaj proces e, provjere prekograničnog učinka. Hvala, možemo zaključiti ovu točku na našem dnevnom redu. A ne, oprostite, oprostite, izvolite. E, zapravo se nisam planirala javiti za riječ, ali nakon što ste vi spomenuli e, refit i e, direktive o zaštiti ptica želim još jednom upozoriti na e, stajalište parlamenta naime mi smo jasno izrazili da nam je važno da se postojeće zakonodavstvo E, implementira i da smo uvjereni da revizija postojećeg zakonodavstva e, zapravo može e, imati samo negativne posljedice. To je stajalište komisije, ali očekujemo zaključke i ishode ovoga procesa i kad se to dogodi mi ćemo to s vama podijeliti. Nadamo se da će do toga doći u nekoliko sljedećih mjeseci. Puno vam hvala. Hvala, a sada možemo ići na sljedeću točku na dnevnom redu. Možemo imati zajedničku raspravu o točkama 5 i 6 na našem dnevnom redu, a cilj zapravo radi se o primjedbi na o reaktivnim e, reaktivnoj substanci glifosatu. Kao što znate, na početku ovaj je u ovoj Ovoj su se primjedbi pridružilo 30 država članica koje nisu samo e, dijelom odbora, MV. Sada imamo jednog izvjestitelja za svaku političku skupinu. Daću riječ Pavelu Pocu u, koji govori u ime socijalista i demokrata. Hvala e, gospodine predsjedatelju. Želio bih e, zahvaliti svim kolegama koji su bili uključeni u e, izradu nacrtu e, prijedloga rezolucije. Puno ovog teksta se temelji na mom prijedlogu, pa ću ja, ako mogu govoriti dulje nego drugi, žao mi je što se ovo uopće mora dogoditi. Parlamentarna primjedba je zadnja stvar koju možemo pribjeći i ne bismo bili, e, trebali biti prisiljeni joj pribjeći uopće jer a kad to učinimo zna, znači da se nešto vrlo loše dogodilo ili da je cijela e, procedura komitologije koja se koristi za e, odobravanje neke aktivne substance jednostavno propala ili je pošla potpuno ukrivo. Originalna autorizacija je istekla 2012. Imali smo puno vremena o tome razgovarati i čini mi se da je e, diskusija se ubrzala tek prije mjesec e, dana. U Ožujku je e, bila znanstvena konferencija i svega nekoliko kolega koji će danas govoriti su bili prisutni na toj konferenciji. Oni koji su protiv nisu bili prisutni pretpostavljam da ih to uopće nije zanimalo e, poslali smo pismo Andreju Nukajtezu i zamolili smo da se glasovanje odgodi je i to se dogodilo jer kada smo pitali za mišljenje države članice komisija je shvatila da neće imati kvalificiranu većinu i stoga su odlučili odgoditi glasovanje Odobranje glifosata e, ističe u e, lipnju i države članice će imati E, priliku glasovati u svibnju 2016. Iako je ova primjedba samo formalna, parlament ima ograničene e, moći, ali mislimo da će komisija naš prijedlog uzeti u obzir jer se radi o novom pro, e, prijedlogu. Kao fiziolog i član ovoga odbora ne želim da se odobri ovaj, ova supstanca u kojoj jer se ne zna kako djeluje na hormonski sustav. Glifosat je jedna od aktivnih substanci koja se nalazi u koktelu kojem smo izložbeno, ali je to najšire e, rasprostranjena aktivna substanca koja se koristi koju e, svjetska zdravstvena organizacija e, misli da je štetna i za okoliš, za naše tijelo, za urin i ne bi se smjela lako ponovno odobriti bez ikakvih uvjeta, a ukoliko se dozvoli, ako se mora odobrati, onda to mora biti e, na najkraće moguće vrijeme. Sve studije treba s mjesta objaviti i treba ponovno započeti revizijom. Imam nekoliko pitanja za Europsku komisiju. Kako komisija planira odgovoriti na primjedbe e, država članica? Kako vi kao komisija i EFSA, kako ćete e, se pozabaviti sa studijama koje se trenutno ne mogu objaviti ili revidirati? Što komisija misli napraviti u smislu ekstenzije ponovnog odobravanja glifosata na 15 godina što je maksimalno razdoblje e, za odobravanje e, e, za, za ove substance. Kako ste uzeli u obzir mjere predostrožnosti kako ćete se pobrinuti da učinak na populaciju bude minimalan? U Sjedinjenim državama govori se upravo suprotno. Da li ćete inicirati monitoriranje rezidualnih ostataka glifosata u hrani? EFSA kaže da jedan od njihovih prioriteta je e, otpornost. Zašto to nije opće uzeto u obzir? Glisfosat je in antibiotik i smišljene kao e, e, antibiotik i to mu je patent i vrlo brzo stvara e, rezistenciju u patogenima tako da desetkuje intestinalnu mikrofloru Puno je studija koje to pokazuju. Iako sam iznenađen bio diskusijom koja se nakon toga e, nastavila na e, odboru za poljoprivredu e, ovaj mjesec. Puno stvari je spomenuto. Reći ću vam nekoliko stvari, četiri kako bih e, vam prenio neke komentare koje sam čuo na tom odboru. E, neovisne laboratorije obično kažu da postoji e, problem sa glifosatom, a laboratoriji koji su financijski povezani sa industrijom pokazuju da je glifosat u redu, da nema problema s njim. Informacije emocije su zapravo proizlaze iz nekih dijelića e, debate sa e, komisijom. Glifosat je svagdje, u zemlji, u mm, e, hrani, u njemačkom pivu koje jako volim. To je u suprotnosti sa prethodnim izjavama industrije koji kažu da glifosat se metabolizira i da nema rezidua. I, Netko je rekao da um, odluke moraju biti temeljene na znanstvenim studijama. Naravno, ja se s tim potpuno slažem, trebaju nam te studije, slažem se s gospodinom Palom de Castrom koji kaže da takvih studija nemamo. On ENSA eh, spominje tri vrste studija, ali oni su sve financirani od strane industrije. Dakle, mi nemamo studije i znači moramo možda pričekati sa odobrenjem dok ih ne dobijemo. Ne samo za glikofosat, već i za sve aktivne substance te eh, vrste. Vaše eh, E, odluke ne smiju biti temeljene na ideologiji već na e, znanstvenoj ekspertizi i naravno to je ono upravo ono što želimo ja sam organizirao znanstvenu konferenciju vi niste e, sudjelovali da ste sudjelovali saznali biste puno više ako se pozivamo na znanstvene podatke onda ih moramo biti spremni čuti. Ovdje u parlamentu smo objavili Eh, rad gospodina Mesnića iz Londona, gospodina Krugera iz Leipziga, iz Sjedinjenih država. Puno je znanstvenog saznanja koje je podijeljeno o mehanizmu djelovanja na molekularnoj i biološkoj razini, ali također i što se tiče učinka na životinje i slika nije bila baš dobra također dugotrajnim o učincima eh, niskih doza koje EFSA uopće ne testira postoji vrlo jedna tužna korelacijska e, studija iz Sjedinjenih država koja pokazuje vezu između gli glifosata e, i različitog broja oboljenja. I zadnji komentar koji smo čuli, zadnji tweet koji smo čuli, glifosat je vitalan za e, poljoprivredu. E, znanstvena studije kažu da su kafein i alkohol puno štedniji. Takvu ideologiju smo kritizirali. Ne znam o kojoj se to znanosti radilo, ali a, alkohol je sigurno toksičniji od glifosata a i, i to se isto odnosi i na sol, ali ta paralela se ne može prenijeti na substance koje imaju učitak na celularni metabolizam koji e, e, e, e na poremeće endokrinog rada i glifosat je inhibitor odrednih substanci i ja ne bih u rekao da je to kritična substanca ja bih povezao mislim da je paralela sa e, kafeinom i alkoholom jako dobra jer je to sve adiktivno i ljudi i treba proći kroz period odvikavanja ali to je puno teže u slučaju tla i poljoprivrede hvala hvala lijepa sada riječ ima gospođa konečna izvolite hvala lijepa gospodine predsjedavajući dame i gospodo Gospodin Poc je osoba koja je ponovo otvorila ovu temu. Dopustite mi jedan sažetak. Oko prije devet mjeseci mi smo e, uložili prigovor protiv davanja odobrenja glifosatu. Vi ste to odbili e, s obrazloženjem da smo e, bili da smo preuranili i da trebamo pričekati mišljenje EFSE. Međutim, postoji opće nezadovoljstvo zbog e, tog odgovora jer e, mišljenje EFSE je za posljedicu imalo više e, pitanja nego odgovora. Oni koji smo se pozabavili ovom temom i koje proučavamo već duljaka, a također javnost, šira javnost e, i Evropska pravobraniteljica, svi smo e, šokirani načinom kako Evropska komisija e, tretira ovu temu. Umjesto da sve veći broj studija se objavljuje koje pokazuju da je glifosat vrlo opasan za zdravlje i da se ostaci e, nalaze posvuda e, takve rezultate razno raznih studija objavljuju se svakodnevno sve više ih je i sve pokazuju da je glifosat vrlo štetan za naše zdravlje ja se sjećam da je ovaj odbor imao u Strasburu u veljači sastanak sa predstavnikom komisije. Komisija je rekla da se nemamo čega bojati jer e, da je sunce najkancerogenije od svih e, drugih utjecaja. Dakle, e, kad se sjetim toga doista sam ljuta. čini se da komisija EFSA i drugi nisu u stanju e, argumentirano e, pobiti naše tvrdnje e, ono što je važno je da je EFSA izgubila kredibilitet dugo prije ovog konkretnog slučaja ne samo u vezi sa glifosatom EFSA je na primjer dala odobrenje za Saharen, saharin koji je u e, SAD-u i Kanadi zabranjen kao kancerogen. E, da, e, SAD e, se spominje vrlo često u kontekstu e, pregovora o TTIP-u E, sada se međutim govori o davanju odobrenja za glifosat za 15 godina za tvar koja je opasna za zdravlje europskih građana. E, ja mislim da se tu radi o ruskom ruletu i da ovaj odbor ne smije sudjelovati u tome građani Europske unije su nam dali svoje povjerenje e, i moramo se boriti protiv ovoga e, svim na sve načine koje nam stoje na raspolaganju. Nije nam potreban e, glifosat, postoje mnogo druga, mnoga druga puno bolja sredstva. Ovo odobrenje je praksa koja se može koristiti samo ako nema apsolutno nikakve opasnosti i nikakve sumnje da aktivna substanca eh, o učincima aktivne substance mislim da trebamo dati povjerenje onima koji zaslužuju to povjerenje a to je eh, na primjer eh, europska pravobraniteljica moramo biti odgovorni prema europskim građanima Hvala lijepa. Moram objasniti kolegama redoslijed kojim ću davati riječ e, kolegama. Dakle, najprije ću dati riječ kolegama koji predstavljaju klubove zastupnika koji su potpisali e, ovaj prigovor, a potom ostalima. To je samo bilo kratko objašnjenje. A sada u ime kluba zastupnika zelenih ima gospodin Stajs. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kolege, svi znamo da postoji ogromno povećanje upotrebe glifosata od 1974. 260 puta više se sada upotrebljava e, nego tada. Svi znamo da je glifosat neselektivni herbicid. Upotrebljava se u poljoprivredi, tri četvrtine njegove upotrebe u poljoprivredi, a također u povrtlarstvu. Pavel Poc je rekao da u vodi, u podzemnoj vodi, u tlu ima sve više i više e, ostataka glifosata, čak i u njemačkom e, pivu, također u e, ljudskom urinu i mlijeku doilja. Dakle, nema sumnje da su ljudska bića se više izložena glifosatu i danas puno više nego u prošlosti. E, postoji e, uredba iz 2009. o pesticidima koja vrlo detaljno propisuje e, postupanje sa aktivnim tvarima i kaže se da se aktivna tvar može odobriti samo ako ima minimalan učinak na ljude iako je neophodna za zaštitu bilja i ako nema drugog načina da se bilje zaštiti. Kao što znamo, e, sada postoji mišljenje EPS-a, međutim mnogi od nas imamo prigovore e, na to mišljenje EPS-e, odnosno pitanja u vezi s tim. E, postoji načelo predostrožnosti i prema tom načelu predostrožnosti komisija ne bi trebala dati odobrenje za glifosat. Prije nekoliko mjeseci mi smo predstavnicima mi smo uložili prigovor, e, EFSA tvrdi da se njihovo mišljenje e, temelji na velikom broju zdravstvenih studija međutim relevantne informacije nisu dostupne javnosti komisija je najavila davanja produljenja odobrenja za klifosat e, na 15 godina. Zašto? To je maksimalni period. Zar se nije moglo predložiti nešto drugo? Većina e, zastupnika Europskog parlamenta su protiv produljenja tog odobrenja i postavlja se pitanje zašto e, komisija kani produljiti to odobrenje na tako dug period. Mi znamo da postoji velika opasnost od glifosata za sisavce, za ljude, da ubija ne samo e, korov nego alge e, i da postoje negativni učinci na bioraznolikost. Usprkos e, dakle i Arak i EFSA žele znati što komisija kani učiniti u vezi sa e, rezultatima studija koje stoje na raspolaganju. Dakle, e, EFSA tvrdi da glifosat nije kancerogen, međutim sve veći broj studija pokazuje da postoje negativni učinci na veće sisace kao što je, na primjer, ljudska vrsta. E, kancerogenost je jedna stvar, ali postoji također i e, drugo, druga problematika, a to je da je glifosat endokrini disruptor za ljudsku vrstu. Dakle, da li komisija želi zaštititi ljudsku, ljudsko zdravlje i e, našu prirodu, komisija se ne pridržava načela predostrožnosti i moj klub zastupnika smatra da to nije kompatibilno sa postojećim e, europskim zakonodavstvom. Zato e, želimo da povučete svoj prijedlog za produljenje odobrenja i da želite da, i da osigurate da se načini neovisna studija i da zatražite od EFSE da e, javnosti da na uvid sve informacije o studijama koje oni imaju na raspolaganju. E, e, naš prioritet je zaštita ljudskog zdravlja i apeliram na vas da e, se da i vi i vama to bude prvi prioritet. Hvala lijepa, upozoravam na to da se moramo pridržavati ograničenja u duljini izlaganja. Gospodin Pedičini ima riječ. Hvala lijepa, ću pokušati biti kraći. Čini nam se nevjerojatnim, ali još jednom trebamo eh, pred komisijom govoriti o tome da se mi eh, protivimo tome da se produži za 15 godina odobrenje glifosata. Iz svih studija jasno je da glifosat nije štetan samo za biološku raznolikost, već da izravno ulazi u naš prehrambeni lanac. Njemačka i EFSA su dopustile da ih se uvjeri da glifosat nije posebno štetan za čovjeka, a e, zasnivali su se na studijama koje financiraju proizvođači glifosata. Dok je u velikom znanstvenom časopisu Lancet e, pokazalo da glifosat im može izazvati limfom Hodgkin kao i druge vrste karcinoma. Prema tome da je vjerojatno karcogenogen za čovjeka. Trebalo bi dakle zato spriječiti korištenje glifosata. Znate da se glifosat šprica na e, žitarice koju naša djeca jedu i to nekoliko sati prije nego li se te žitarice e, žanju. Dakle, Isto tako, važno je govoriti o tome kako on narušava endokrini sustav i kako je kada se zna sve to moguće produžiti odobrenje. Molim vas, komisija, e, kako i kada e, ćete početi e, primjenjivati same princip predostrožnosti i kakve su vam u za to potrebne. Hvala. Gospođa Dornano u ime ENF-a. Hvala. Dragi kolege, htjela bih se najprije osvrnuti na jednu formal, formalni aspekt. Svi klubovi zajedno su se udružili protiv jednog cilja, a e, naš klub to također čini za iste uvjete, ali ne sa e, u zajedničkom prigovoru. Ja sam se nadala da kad imamo zajednički cilj da ćemo moći premostiti politikanske e, razmirice. Prelazim sada na samu tematiku. E, glifosat je toksičan. Komisija se treba pozabaviti i vlastitim propisima i odredbama koje usvajamo u našim e, ustanovama i usporediti to sa glifosatom. Mi se već dugo borimo protiv anti eh, mikrobijalne rezistencije, a eh, glifosat je također onaj na koje, <clears throat> koji može imati, praviti takve probleme. Zašto smatramo da je komisija ovdje otišla predaleko? Znanstveni koncept je vrlo specifičan. S jedne strane postoji stvarna sumnja, jer EFSA tvrdi drugačije. kada postoji sumnja, znači da postoji i rizik. Njemački institut Heinrich Bell je ove godine E, ustanovio koje su skupine e, naročito ranjive na glifosat. Dakle, to su dva razlika, razloga da budemo opresni. Također, e, pravobraniteljica je rekla da je važno insistirati na načelu predostrožnosti i to uoči e, odobrenja na tržištu određenih pesticida. Mislili smo da će u svjetlu svega toga komisija pokazati predostrožnost i smanjiti rizik na minimum i bude li potrebno usvojiti nove kriterije i novi pristup. Osim toga, obočanje da će se napraviti popis koformulanata kojima se zabranjuje toksičnost nije ozbiljan pristup jer se princip predostrožnosti upravo tu njeće. Međutim, ako komisija želi predvidjeti novu etapu u razvijanju propisa vezanih za fitosanitarne proizvode, uključujući i glifozat, financiranje alternativnih proizvoda bi u tom smislu bio odlučujući. Još jedno, države članice podijeljene su u pitanju, a komisija je trebala uzeti vremena kako bi se došlo do zajedničkog stava. Hvala lijepa, riječ ima gospodin Demesmaker. Hvala lijepa. Kolege, ja sam odlučio podržati ovaj prigovor u dakle prigovor produljenju odobrenja za još 15 godina. Cijelo to pitanje je li glifosat kancerogen ili nije e, možemo ostaviti po strani. Osim toga postoji slaganje među znanstvenicima prema EFSI glifosat nije kancerogen, međutim svjetska zdravstvena organizacija je zaključila da glifosat vjerojatno jest kancerogen. Po meni e, takozvani koformulanti e, su odlučujući faktor e, u za zaključke studije ajak i efsino mišljenje međutim polazišta za te e, studije su bila vrlo različita, to je kao da uspoređujemo kruške i jabuke i toga bi i komisija trebala biti svjesna. Dakle, zašto bi talomenin kao koformulan trebao biti također dio ovog produljenja odobrenja, to je dio rješenja, ali to nije cijelo rješenje. Dakle, ono što me zanima je zašto se komisija odlučila dati produljenje odobrenja za maksimalni period od 15 godina. To su već pitali i moji kolege. Najvažnije je po meni e, javno e, dakle zdravlje našeg stanovništva i tu treba biti primijenjeno načelo predostrožnosti. E, dakle, potrebne su nam daljne studije e, glifosata i drugih e, koformulanata. Ja ne poričem, ne osporavam procjene epse EFSA je objektivna agencija, međutim ja smatram da nije dovoljno analizirati samo aktivne tvari, e, valja analizirati i koformulante. Ono što tražim je veća jasnoća, a osim toga postoje i e, mogući efekti glifosata kao endokrinog disruptora. Postoji previše uzroka za zabrinutost, a da bismo mogli podržati e, stajalište komisije i zato podržavam ovaj prigovor. Hvala lijepa. Gospođa Ris riječ. Hvala. Slažem se s gospodinom Pavelom Pocom koji je na početku rekao da e, Europski parlament e, može e, zapravo imati samo snagu da sada pribjegne ovome ovakvom postupku, ali znate koliko je važno da mi govorimo o ovom pitanju. To nije prvi puta da na ovu temu raspravljamo u odboru za okoliš. Ja sam također su izvjestiteljica u ovom postupku e, kao pojedinac, a ne kao članica kluba, jer moj klub je podijeljen po ovom pitanju. E, ponovit ću zašto sam i se ja opredijelila da sudjelujem u tome. Zato što je Europska komisija napravila upravo ono što nije trebala napraviti. Kada je trebala odlučiti hoće li produžiti ili ne odobrenje za glifosat, ono je se pokazalo jednom od strana, a trebala je biti jednostavno nepristrana. I mediji su sada se u sve to vrlo živo uključili. Svjetska zdravstvena organizacija nam kaže da je glifosat možda kancerogen, dok EFSA tvrdi da najvjerojatnije nije. I to nije prvi puta da e, znanost ne dolazi do nekog zaključka, da stručnjaci ne donose definitivni zaključak, međutim komisija se pokazuje kategoričnom i e, e, donosi zaključke. Sama glifozat kao tvar nije toliko problematična koliko kada se na to dodaju koformulanti kojega čine karcinogenem kancerogeni. Dakle, moramo raditi na pitanju koformulanata. E, komisija kaže da CPF etilamine treba e, zabraniti. I to je gotovo smiješno, ali u svakom slučaju to nije načelo predostrožnosti. Nadodala bih još na argumente koje su rekli kolege, dva, tri pitanja više političke prirode. Naime, nije baš često da predsjedništvo se javno suprotstavlja komisiji, a nizozemsko predsjedništvo nije jedino. Pet država članica sada se protive ovom odobrenju, a nadam se da će ih biti još i više. 243 milijuna europskih građana također se tome protivi. Zato su stručnjaci početkom ožujka rekli da vjerojatno neće doći do kvalificirane većine i oprezno se sve odložilo za svibanj. Pretpostavljam barem da je situacija bila takva. Ne znam je li ovaj prijedlog ovdje mrtvorođen, ali trebao bi biti povučen. Danas govorimo o dvije rezolucije e, gdje se tra nije nismo mi ti e, grupa e, smiješnih ljudi koja traži da se u srpnju o tome ponovo glasa. Ne, mi jednostavno tražimo da e, se neke stvari naprave kako treba u komisiji, da se postupeno prestane koristiti glifosat. Tražimo da e, komisija sasluša što mi želimo reći, što reći, trebaju reći e, svi stručnjaci, a i ja bih mogla govoriti još mnogo, ali neću jer vidim da nemam više vremena, ali nadam se da će komisija odustati od svog stava koji mi se čini vrlo radikalnim. Hvala sada Peter i Jar u ime Europske pučke stranke. Hvala lijepa gospodine predstavajući. E, kolegica Delajan je htjela danas e, govoriti, ali iz zdravstvenih razloga nažalost nije mogla e, biti nazočna, pa, mi je, pa me zamolila da u njezino ime iznesem njezine argumente kada ideologija prevlada istina postaje zapostavljena E, ako uvijek iznova ponavljamo da su nam potrebne neovisne studije, neovisne znanstvene studije, to dobro zvuči, ali ja ću vam e, reći da za svaki rezultat koji god rezultat da jedna studija možete napraviti drugu studiju koja će pokazati suprotan rezultat mi imamo jedan utvrđeni postupak e, ja se ljutim što na vijeću dolazi do blokade razno raznih odluka pomoću suzdržavanja od glasanja. E, EFSA je dakle e, ovaj projekt dala Njemačkom institutu za procjenu rizika. To je prilično čudno zapravo da e, je došlo do toga i to je po mom mišljenju razlog za razmišljanje. Zanimljivo je do duše ako, se, ako je ustanovljeno da se ostaci glifosada već nalaze u urinu i to da se količine koje se tu nalaze da su više od onih količina koje su dopuštene za pitku vodu. Međutim, uspoređivati pitku vodu i urin, to je po mom mišljenju čudno i smatram da nas e, takvo razmišljanje neće e, da e, nam ne omoguća nikakav napredak. Dakle, mislim da trebamo naći jedno praktično rješenje koje koje dakle je realno i upotrebivo u praksi. Iskustva e, pokazuju da e, kad god smo dosad zabranili neku aktivnu tvar, onda je sljedeća aktivna tvar koja je kao nadomjestak stavljena na tržište bila ne samo daleko skuplja, nego je imala i daleko veće štetne učinke na okoliš. Zato smatram da trebamo biti ekstremno objektivni ja bih se izjasnio za to da najprije proceduru odlučivanja u kojoj sudjeluju komisija i zemlje članice predlažem da tu proceduru dovršimo E, i mislim da bismo trebali zabraniti zemljama članicama da budu suzdržane prilikom glasanja na vijeću. Mislim da trebamo od zemalja članica tražiti da budu ili za ili protiv. Hvala lijepa. Sada gospođa Grling u ime kluba zastupnika ECR. Hvala prije svega želim reći da je sasvim jasno da postoji velika zabrinutost po pitanju glifosata. Međutim, e, mnogo toga ne razumijem, ali ono što razumijem jest da e, gospodin Poc jako zabrinuti mislim da je argumente dobro izložio. Neki od naših pobornika previše naglašavaju to što mi govorimo, što je šteta. A bavimo se objektivnim elementima. Ja podržavam ovo ali mi je malo e, već dosta argumenata e, recimo da EFSA ne zna što radi. Ali e, moram reći da kada je EFSA u jednom pitanju apsolutno bila u skladu s onim što smo mi govorili, a protivila se mišljenju stručnjaka, onda je ispalo e, da je EFSA izvrsna. U svakom slučaju EFSA mora napraviti određeni posao. Ne možemo kada razmatramo rad EFSA zbrajati kruške i jabuke. Ovo što je sada problematično je pitanje kor formulanata i ne znam zašto se rezolucija nije usmjerila upravo na to pitanje jer bismo u tom slučaju svi mi podržali. Ali e, sada ide se puno dalje od toga pa je stoga ne mogu podržati. Prvo e, kaže se da komisija ne e, poštuje činjenicu da moramo zaštititi zdravlje e, ljudi i životinja. To apsolutno nije točno. Ono što je bitno je da se odmjere mogući rizik i mislim da komisija primjenjuje načelo predostrožnosti. Ne, ono što se u ovom rezolucijom pokušava napraviti je zaobići dogovorenu proceduru kojom bi se trebalo reći da je ovo provedbeni akt o kojem će se dogovoriti stručnjaci, a ti stručnjaci za sada nisu još ništa javno rekli. Oni su međusobno raspravljali i za sada još nismo čuli njihove zaključke. Pozivati komisiju da povuče provedbeni akt mislim da je preurenjeno i nerazumno. Govori se o tome da se treba pomalo prestati koristiti glifozati da se daju za to rokovi. A e, komisija je rekla da će do srpnja napraviti e, popis koformulanata vezanih za glifosat. Prema to je riješeno. Neko pregovara o samom vremenu. Oprostite. Poziva se dakle komisije da na, e, na zatraži neovisnu studiju u učinku glifosata, pa to se i radi. Bojim se da ljudi koji nisu pročitali, e, koji su pročitali, potpisali rezoluciju nisu pročitali. Evo, peta točka je nešto s tim se e, mogu složiti, ali sve ostale, nažalost, nisu točke s kojima se mogu složiti. Pitanje e, ovdje e, sa onim što stoji dalje su stvari kojima se jednostavno ne mogu složiti. Bilo bi bolje da se ovo sročilo na puno pametniji način jer ovo ide predaleko, jednostavno je histerično i tome se treba oduprijeti. Hvala, a sada za klub ALDE gospodin Vujtema. Izvolite. Prije svega htio sam vas obavijestiti da smo danas, evo, da danas raspravljamo, a svi oni koji su danas uzeli riječ nisu se vrlo jasno izjasnili za ili protiv glifosata. Treba se jednostavno informirati o tome na osnovi znanstvenih e, studija, a ne ni osnovu bilo čega drugog. Alda je tražio da komisija stavi na raspolaganje dobru studiju i kojom će se odgovoriti na pitanja članova našeg odbora. Ipak želim vam nešto reći osobno, moje osobno mišljenje. Zabrana glifosata mogla bi imati i negativne posljedice, to smo već i čuli. Poljoprivredni sektor je onaj koji najviše koristi glifosate, a poljoprivredni sektor je više nego svjestan da su oni najveći potrošači glifozata. Građane brine korištenje glifosata baš kao i poljoprivrednike. Poljoprivrednici i vrtlari e, moraju se opredijeliti za najbolje integrirano upravljanje. Što je to zapravo? Radi se o tome da se na naj, koriste najbolja moguća sredstva i to da ih se treba koristiti samo ako ne postoji bolji proizvod na tržištu. Treba se također pribjeći i e, samoj prirodi koja može sama se boriti protiv štetočina. U tom smislu bi se smanjilo korištenje pesticida poljoprivrednici i vrtlari uvijek su bili svjesni da treba na najbolji način zaštititi e, biljke koje uzgajaju, a korištenje glifosata moglo bi biti štetno. Treba imati učinkovite alternative jer budu li alternativni proizvodi još štetniji kako za prirodu tako i za javno zdravlje, onda e, možemo i govoriti o tome da treba e, koristiti neka sredstva kao na primjer da se e, spali korov, ali to može negativno utjecati na ekosustav. Moramo gledati i na ekonomske i društvene aspekte ovog ove odredbe dođe li do zabrane glifozata u Europskoj uniji, to bi moglo imati katastrofalne posljedice. Europska unija mogla bi zato i biti jako u e, lošem odnosu prema ostatku svijeta. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ovo je jedna teška i kontroverzna rasprava. E, mislim da se svi možemo složiti u vezi s jednom stvari. Komisija je predložila da se zabrane talido, talidomini, a da se ostali ostale tvari e, preispitaju. Ja sam još 2012. tada E, su povjerenici bili dali i potočnik, ja sam se obratio njima, oni nisu bili sigurni e, što učiniti. E, u tom smislu mislim da ipak jest postignut izvjestan napredak. Međutim, pitanje problematika je teška. Dakle, komisija je stvorila krivi dojam da su glifosati potpuno bezopasni, odnosno da E, se skoro može piti kao vodu. Ja kao liječnik ne bih savjetovao da pijemo glifosat kao vodu. E, u svakom slučaju to je problematična, e, problematičan proizvod. Međutim, što činiti? E, ako ga zabranimo to neće za posljedicu imati da kompletna poljoprivreda u Europi postane ekološka. E, ovo što je kolega Ojtema spomenuo e, što se tiče uvoza tu dakle neće biti nikakvog poboljšanja dakle mi bismo zabranom nametnuli europskim poljoprivrednim proizvođačima nešto što nije nametnuto njihovoj konkurenciji dakle doveli bismo ih u nepovoljniji položaj u svakom slučaju mislim da bismo, bismo trebali intenzivnije porazgovarati o mogućim kompromisima E, također trebamo razmisliti o vremenskom periodu e, produljenja da li je doista neophodno produljiti to odobrenje za 15 godina ili bi to moglo biti i kraći period i da li možda je moguće e, naći jedan kompromis u smislu da se ograniče područja primjene E, dakle, to su neke od stvari o kojima po mom mišljenju trebamo razmisliti, odnosno o kojima bismo trebali e, razgovarati. Po mom mišljenju je ovaj problem vrlo kompleksan i moramo ga sa svih tih aspekata sagledati. Hvala lijepa. Kolega Grote ima riječ. Hvala lijepa. E, E, ja se slažem da e, sa kolegom Jarom da bi zemlje članice trebale glasati sa da ili ne, a ne ostajati suzdržane prilikom glasanja na vijeću, osobito što se tiče Njemačke iz koje sam ja e, uvijek me ljuti kad Njemačka bude suzdržana prilikom glasanju o nadalje e, što se tiče činjenica mislim da ni komisija ni EFSA e, nisu e, postupile uzorno jasno da ova argumentacija komisije i EFSA nisu zadovoljavajuće dakle po mom mišljenju postoje tu e, jedne zamjerke na njihov e, postupak po semi F. Ovaj parlament ima zadaću i funkciju kontrolirati i kada postoje E, ozbiljni argumenti na primjer kao što su argumenti koje e, je objavila svjetska zdravstvena organizacija i ako je ustanovljeno da se ostaci glifosata nalaze sada doslovno posvuda u svakom slučaju u tom slučaju bi komisija E, trebala u takvom slučaju voditi računa o tome odnosno promijeniti svoju proceduru i svoje postupke dakle mislim da bi bilo dobro uvesti jednu drugu kulturu u ovakvim e, slučajevima i mislim da trebamo zapravo e, već iz proceduralnih razloga trebamo podržati ovaj prigovor e, e, na odluku komisije. Hvala lijepa. Gospodin Farije ima riječ. <clears throat> Gospodin Farije, izvolite. Hvala gospodine predsjedajući. Kao što je moj kolega iz Europskih pučena rekao, treba nam ozbiljno razgovarati kako bismo donijeli objektivnu odluku. Do, do sad nismo imali. Radi se o vrlo kompleksnom i kontroverznom pitanju. Ono što ovdje imamo je jasna raspodjela između znanstvenika i država članica. I EFSA kaže da aktivna substanca nije analizirana zajedno sa koformulantima, a druga institucija kaže da je to upravo suprotno EFSA predstavlja svoje rezultate tako što kaže da ova substanca nije kancerogena, a s druge strane imamo rezultate koji pokazuju da jest kancerogena. Rezultati su stoga različiti kao što čujemo. Šira analiza koju je poduzela Svjetska zdravstvena organizacija došla je do zaključka da je glifosat karcegon. Čemu se prikloniti? Mi nismo znanstvenici, mi ovdje branimo javno zdravlje. Treba nam osnova na kojoj ćemo to činiti. Ono što imamo na stolu u ovom trenutku je moramo primijeniti mjere predostrožnosti i odlučiti hoćemo li ovu substancu nastaviti koristiti na temelju e, više znanstveno temeljenih podataka. Sad smo čak i više zbunjeni nego prije nekoliko mjeseci. i to se dogodilo kao posljedica kontroverze u znanstvenim krugovima. Mi smo sad čak i više zbunjeni nego prije nekoliko mjeseci. Kao što sam rekao na početku, treba nam šira studija učinka prije nego što možemo donijeti odluku. Ja se s tim potpuno slažem. Govorimo o produljenju upotrebe na 15 godina i ozbiljnom učinku po ljudsko zdravlje. Ako donesemo ovakvu odluku, mislimo da moramo donijeti odluku koja će najbolje zaštititi e, ljudsko zdravlje a koja će se temeljiti na odlučnim savjetima znanstvenaka. U ovom trenutku nemamo sve elemente koji su nam potrebni da bismo donijeli odluku tako da nam savjest bude čista. E, gospodine predsjedatelju, ja u ovom trenutku nisam spreman podržati produljenje korištenja ove substance na daljnjih 15 godina. Hvala lijepa. Najprije želim zahvaliti zemljama članicama koje su zaustavile ovaj, ovu proceduru, a ovo što je komisija dala kao obrazloženje e, odobrenja na 15 godina, to je obzirom na činjenicu da već dvije godine vrlo kritički razgovaramo o tome i obzirom na to da studiju e, agencije IARC moramo shvatiti vrlo ozbiljno njihova upozorenja. Dakle, e, to sve skupa e, izaziva zabrinutost. Ovo što komisija predlaže je da komisije, da poljoprivrednik tjedan dana prije žetve može pošpricati svoje polje sa glifosatom, e, potom, tjedan, potom e, to sjeno, odnosno slamu ne smije upotrebljavati za svoje životinje, ali žito može dati, odnosno brašno u pekaru za ljudsku upotrebu. To doista nije prihvatljivo. I ako pogledamo što e, je tu sve odobreno i e, da se želi odobriti na e, period od 15 godina, mislim da je to nedopustivo. Od zabrinutih građana dobivamo toliko njihovih reakcija da mislim da je naše naša dužnost i pravo nas e, zastupnika u Europskom parlamentu da uputimo e, primjedbu e, komisiji. Bezbroj studija pokazuje da upotreba glifosata ima za posljedicu smanjenje bioraznolikosti tako da ovo produljenje odobrenja se doista ne može opravdati. Još jednom onima koji kažu da glifosat nema alternative, želim reći da uopće nije točno da nema alternative e, glifosatu. Stotine tisuće e, e, proljoprivrednika koji rade ekološki pokazuju da se potpun, može potpuno bez e, glifosata Dakle, mnogi argumenti koji se upotrebljavaju su potpuno besmisleni. Jedini e, razlog upotrebe je da e, to za poljoprivrednika pojeftinjuje proizvodnju Dakle, e, apsolutno je neistina da je ovo sredstvo neophodno, uopće nije neophodno, samo pojeftinjuje proizvodnju. E, svaki poljoprivrednik zna da postoje alternative i tekako postoje alternative i zato sam za, e, za to da ako već ne možemo spriječiti ovo E, produljenja, odobrenja, onda barem moramo rigorozno ograničiti upotrebu, a o tome se uopće i ne razgovara. Još samo jedna rečenica u vezi sa cijelom procedurom. Ovakva ovakve netransparentne procedure moraju postati stvar prošlosti. E, studije e, Internacionalne agencije za istraživanje raka su objavljene, onda treba biti objavljeno i sve ovo čime raspolaže EFSA. Gospodin Parnjo ima riječ. Hvala. Mislim da je vrlo važno da se podsjetimo ovdje na odboru za okoliš da smo odnijeli prvu pobjedu protiv Monsanta koji nas već 30 godina truje glifozatom koji je poznatiji pod imenom Roundup. Važno je imenovati tvrtku koja proizvodi glifosat, jer ta tvrtka već dugi niz godina ovdje i svugdje u svijetu gradi jedan ogroman svijet lobiranja kako bi zaradila novce. To je njihov jedini cilj. Napasti glifozat znači da zapravo napadamo sam korijen glifozata Roundup predstavlja 45% godišnjeg prometa Monsanta. Dakle, iz tog razloga postoje stavovi koji nisu samo političke prirode ili pak etičke prirode koje bismo mi kao zastupnici trebali imati, već se radi o tome da moramo također sagledati i ekonomske i financijske aspekte zato što e, je iza toga stoji ta tvrtka. Kolege su govorile o rizicima koje nam prisustvo tog herbicida e, izaziva. 650 tisuća tona se svake godine 650 e, tona glifosata se svake godine šprita u svijetu. E, kao što je malo prije baš to obrazložio doktor Peter Lize, Svjetska zdravstvena organizacija tvrdi da se radi o kancerogenoj tvari. A Europska komisija kaže, EFSA tvrdi da to nije slučaj. A oni se zasnivaju na studijama koje u potpunosti ta poljoprivredno-kemijska tvrtka industrija financirala u potpunosti ako ih nije i sama provela a ostatak znanstvenih mišljenja ne uzima se u obzir. A u svakom slučaju e, moramo pokazati, odnosno ne možemo tvrditi da tu nema veze između znanosti i industrije. Naš ja je uloga da budemo političari i moramo takvo nešto razotkriti ne smijemo se toga bojati jer znamo da posljedice na europljane mogu biti velike za njihovo zdravlje. Hvala kolegama koji su htjeli e, napraviti taj prigovor i osobno glasat ću za. Gospodin Desima riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Ja sam sa zanimanjem pratio ovu raspravu. Ja sam poljoprivredni proizvođač od 14. godine života. Posljednjih 20 godina nisam upotrebljavao glifosat, odnosno Roundup i neću ga upotrebljavati ni u budućih 20 godina. Ali e, ipak ne mogu shvatiti ovakvu raspravu. Ja nemam nikakve kontakte sa Monsantom, to moram naglasiti. Četrdeset godina nije bilo uopće nikakvih kontroverznih rasprava o tom glifosatu. Odakle to sad odjednom? E, ja sam to jednom već u prošlosti e, doživio sa antracinom. Godinama je upotrebljavam bez ikakvih rasprava i odjednom su te rasprave počele. Rasprave o E, su počele kada je istekao patent i kada je pala cijena sa 38 e, eura na 10 eura Eh, da li mi netko može reći da li je to slučaj i sa Roundupom, da li će patent eh, koji Monsanto ima eh, uskoro isteći, je li to uzrok cijele ove rasprave? Ja ne želim govoriti o kvaliteti EFSE, ali postoji u Njemačkom institutu za procjenu rizika i prošli tjedan je u medijima bio objavljen jedan intervju koji e, kaže da je glifosat jednako štetan kao i kuhinska sol odnosno da bi da istu količinu e, glifosata treba konzumirati kao što je i količina e, kuhinske soli da bi došlo do smrti hoćemo li znači i zabraniti i kuhinsku sol e, E, dakle ovaj glifosat je vjerojatno e, jako opasan kad pogledamo podatke o tome da e, duljina života u Europskoj uniji je sve veća i veća. Kako to ako je glifosat posuda? Upravo na dan kada se u njemačkom Bundestagu glasati o ovome objavljene su neke e, kritička mišljenja o ovome e, dakle to što se tiče e, tragova glifosata u, pivu u njemačkoj opasna doza da bi se konzumiralo opasnu dozu moralo bi se konzumirati tisuću litara piva Dakle, e, što se tiče ostataka glifosata u u urinu e, jedan stručnjak je rekao da bi on bio zabrinut kad ga ne bi bilo u urinu jer bi to značilo da ga e, naš organizam zadržava u sebi ako ga izmokravamo znači da nije opasan dakle na primjer što se tiče upotrebe e, bakrenih sulfata koji se masovno upotrebljavaju u e, poljoprivredi onda molim e, da, nam se podrstuju i rezultati studija rizika upotrebe bakrenih sulfata u poljoprivredi jer se njih također masovno upotrebljava Dakle, ja ne mogu podržati ovaj e, prigovor, mislim da ne možemo dopustiti da nam manipuliraju nevladine organizacije umjesto da imamo vlastite stavove i mišljenja. Hvala, sljedeća govornica. Hvala lijepa, mnogo je toga već rečeno. Ja želim jasno reći da ću sutra glasati za ovu rezoluciju jer mislim e, da nas obavezuje na to načelo predostrožnosti u Europi. E, su već različiti argumenti, međutim mislim da e, e, oni, ono, oni razlozi za zabrinutost da su, dovoljni da moramo ih uzeti e, ozbiljno i da trebamo podržati ovaj, ovu rezoluciju dokazano je da glifosat e, je štetan za bioraznolikost, to je važan faktor. Mm, još nešto što je možda e, premalo naglašeno u prethodnoj raspravi, mi u e, ishrani stoke u Europi mi uvozimo stočnu hranu i e, ta se hrana, e, stočna hrana proizvodi uz masovnu upotrebu e, Roundupa u trećim zemljama na štetu e, zdravlja tamošnjeg stanovništva. Mislim da mi moramo voditi računa i o zdravlju stanovništva u trećim zemljama i ne možemo dopustiti da stanovništvo Argentine pati zato što mi ovdje u Europi e, ne želimo upotrebu nekih tvari. Hvala lijepa. E, zahvaljujem gospodine predsjedatelju. I u Nizozemskoj se o ovome govori. Što se tiče znanstvenih činjenica, puno se o tome govori. Moj ministar, gospodin Van Dam, socijalista, kaže da se već previše govorilo i govori i kaže da je to vrlo važno i u hortikulturi i u uzgoju životinja, a kolege koriste glifosat već puno godina i dokazano je da je u normalnoj upotrebi e, siguran za upotrebu. Mene to brine. Treba nam hrana, ali nam treba i zdravlje. Moramo pitati povjerenika što on misle, jer prošli tjedan smo o ovome govorili na odboru za poljoprivredu i on je tada rekao u tom trenutku kad sve odvagnemo moramo biti oni koji će vjerovati EFSI jer je EFSA uspostavljena da nam bude savjetodavac i moramo djelovati u skladu s onim što EFSA kaže. To je naš povjerenik vrlo jasno rekao. Ja bih na to rekla da moramo vidjeti kako se proizvodi hrana, kakva je sigurnost u tome i što kaže znanost. I ja sam osobno bila zabrinuta, ali naš povjerenik me prošli tjedan uvjerio. Dvije su stvari koje želim reći. 15 godina je predugo odobrenje na 15 godina je predugo. Ne znamo što će se dogoditi u 15 godina, to je predugo. I osim toga činjenice treba javno objaviti. Ono, to je to što bih naglasiti. Hvala kolege. Željela bih zahvaliti svima vama što ste iznijeli ovaj prijedlog. Ja sam protiv produljenja ovog odobrenja. Ovaj, ova aktivna tvar se procjenjuje na različite načine, a to je samo po sebi signal da nam je za rasprave potrebno dulje vrijeme da bismo vidjeli hoćemo li odobrenje izdati ili ne. Svjetska zdravstvena organizacija i EFSA su iznijele potpuno različite rezultate. to je stvari trebamo razmotriti e, ozbiljno. Čak se ni stručnjaci ne slažu. To znači da nam jednostavno treba više vremena kako bismo sagledali stvari podrobnije. Mislim da se slažem s prigovorom na ovu rezoluciju jer ne bismo trebali produljiti e, odobrenje za neku tvar koja izaziva toliko dvojbi. također zabrinuta kao i mnogobrojni kolege koji su danas ovdje e, govorili imajući u vidu da je meta analiza epidemioloških studija radnika koji u svom radu koriste herbicide a koja je napravljena. two thousand and godine pokazala povećan rizik od bestaničnog limfoma najučestalijeg oblika non hodgkinova limfoma radnici izloženi glifosatu imali su dvostruko veću vjerojatnost da razviju tu bolest u odnosu na prosječnu populaciju. ovdje se radi o pregledu tisuća trideset znanstvenih radova od kojih je u konačnici detaljno a zbog zadovoljavajuće razine pruženih informacija obrađeno njih sedamdesetak. imajući u vidu i da je međunarodna agencija za istraživanje eh, raka. two thousand and fifteen godine uvrstila glifosat u kategoriju tvari koje su vjerojatno kancerogene za čovjeka, a isto tako i Kalifornijski ured za procjenu ekološke opasnosti za zdravlje izdao je obavijest o namjeri dodavanja glifosata na popis kemikalija te savezne države za koje je poznato da uzrokuju rak čini se da ipak ovoj temi treba doista pristupiti sa velikim oprezom. znanstvenici zagovaraju odluke utemeljene na znanosti i također svako djelovanje i prema ljudima i prema okolišu mora biti u skladu s principom predostrožnosti. stoga moram reći da sam iznenađena s ovakvim prijedlogom komisije o produljenju roka uporabe od petnaest godina jer mi se čini da nisu sagledani svi argumenti e, koje su i kolege prije mene iznosili a i ja osobno. znanost je u pogledu poznavanja metaboličkih putova različitih toksičnih tvari nedovoljno istražena, a zbog sposobnosti ljudskog organizma da popravlja štetu koju si sam nanosi, a koja se kasnije pokazuje kao bolest, tek nakon e, vremenske odgode možemo određene bolesti povezati sa uzrokom. Zato svaka naznaka da nešto nije u redu treba biti uzeta sa posebnom pozornošću. Pitanje glifosata važno je i stoga što je usko povezano sa korištenjem genetski modificiranih organizama. Postojeće sorte genetski modificiranih organizama imaju eksprimirane proteine koji uzrokuju toleranciju sorti na herbicide koji sadržavaju glifosat. Upravo je to glavni razlog zašto se po mom mišljenju nastoji umanjiti opasnost glifosata za zdravlje jer su GMO usjevi konkurentni jedino ako se koriste sa aplikacijom tog herbicida. Hvala lijepo. Thank you very much. And now Mr. Brand. Hvala sada gospodin Brand. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja sam zabilježio nešto. 16.58. 21. E, marta kad sam čuo najgluplji argument koji je ikad rekao e, netko, gospodin Des E, koji kaže mi dulje živimo pa glifosat nije problem nije problem jer živimo dulje, rak e, nije problem jer svi dulje živimo. Dakle, nijedan, nijedna bolest nije problem jer svi živimo dulje. Mislimo da moramo zapravo poduzeti nekakvo istraživanje o tome što se nalazi u vodama u Bavarskoj jer se nešto vrlo opasno događa u tom dijelu Njemačkoj. Želio bih samo da se sad zabilježi da predlažem ovaj prijedlog. Naročito me brine informacija o rezidualnim tvarima u vodi, tlu, hrani, pićima, ljudskom tijelu, urinu i, maj, i majčinom mlijeku. To je sve nešto što nas brine, ako je istina. Ti, I to nam kaže da trebamo biti pre, e, nastupati s predostrožnošću, kao što su mnogi rekli, dostupnost e, znanstvenih dokaza je vrlo važna, ako tih dokaza, dokaza nema, onda je to vrlo e, zabrinjavajuće. Također se razvija otpor korova na glifosat, što znači da je možda došlo vrijeme za glifosat, da nešto napravimo s njim. Hvala. Hvala, a sada Imamo komisiju, gospodična Julika je ovdje i mislim da ćete nam morati odgovoriti na jako puno pitanja. Da, zaista hvala gospodine predsjedatelju i hvala vam na šansi da odgovorim na pitanja koji je odbor za, e, odbor za okoliš postavio jer komisija također priznaje da je glifosat nešto što izaziva zabrinutost i to smo shvatili iz javnih rasprava. Mi ćemo pokušati najbolje što je moguće objasniti procese koji su do toga doveli. Prvo ću vas podsjetiti da mi kao misija i općenito smo ovdje u kontekstu zakonodavnog okvira Uredba 1107 iz 2009. Europskog parlamenta i vijeća i komisija ju je dužna poštovati. E, to je vrlo jasno nešto što nam daje okvir e, za djelovanje i kako E, postupati u obnovi ovoga odobrenja i u drugim procesima obnove odobrenja ovakvih e, substanci. Dakle, na temelju odredbi ove, ovog zakona mi smatramo da proces Evropske unije je e, robustan, sveobuhvatan i transparentan i da jasno naznačuje i indicira ključne protagoniste u ovome procesu. U ovome trenutku bih vas podsjetila na proces e, i e, korake koji se tu poduzimaju pri donošenju bilo koje uredbe. Želim također reći koji su e, relevantni protagonisti u svima od ovih četiri koreka. Prvo treba napraviti procjenu aktivne substance to rade države e, članice, to je u ovom slučaju bila Njemačka, zatim imamo procjenu e, vlasti za sigurnost hrane u svim državama članicama i to na kraju dovodi do mišljenja koju usvajaju vlasti i vrijedno je spomenuti da taj proces revizije svih zainteresiranih koji je doveo do sporazuma 27 od 28 država članica, znači e, većina se država članica složila. Ovaj proces revizije temelji se na regulatornim naputcima i studijama, također i na literaturi koja je svima dostupna i uzima u obzir komentare stručnjaka i svih država članica vlasti za sigurnost e, hrane te javnih konzultacija o procjeni država, e, izvjestitelja e, država članica. To je vrlo sveobuhvatan i dugotrajan proces. Nakon te, te toga korika e, stvari dolaze na E, stol komisije, to je mišljenje EFSA i komisija e, procjenjuje e, što je odlučeno i priprema odobrenje. U ovom slučaju komisija je donijela prijedlog da se obnovi dozvola ovoj substanciju. Taj nacrt prijedloga E, su dobili na uvid e, stručnjaci u državama članicama koji su mogli e, glasovati. Samo da pojasnim stvari, nisu glasovali u procesu donošenja odluke. Ovaj je prijedlog bio stavljen na diskusiju sa državama članicama i tako možda mogao imati u sebi restrikcije u vezi sa trajanjem ili restrikcijama upotrebama. Države članice imaju i danju ulogu jer moraju ponovno procijeti procijeniti formulaciju proizvoda koji se prodaje na njihovoj teritoriji. E, države članice mogu donijeti odluku pod kojim uvjetima će se proizvod prodaviti, mm, države članice mogu to u prodaju ograničiti, mogu na, donijeti odluku o koformulantima i kombinaciji koformulanata i to je također jedan korak i odgovornost država članica koja se e, tiču e, proizvoda za koji se izdaje odobrenje. Kao što sam prije spomenula, glavni protagonisti, kao što je to već naznačeno u zakonodavstvu, su države članice, odnosno njihovi stručnjaci, EFSA i komisija u procesu koji dovodi do zakonodavstva. Što se tiče obnove glifosata, ovaj proces e, započeo 2012. godine u tisuće 2015. EFSA je objavila svoje zaključke po mom mišljenju to da je e, na, shvatiti da je proces bio sveobuhvatan. U ovome kontekstu rekla bih da su sve stvari koje su spomenute u diskusiji e, počevši sa kontroverznom evaluacijom ark e koja je objavljena u ožujku 2015. godine ja mislim da je e, rasprava obuhvatila i ERK, EFSU i izvršne e, direktore ovoga odbora. Kad je IARC objavio svoju evaluaciju, komisija je s mjesta e, proširila mandat mandat EFSA u ožujku 2015. kako bismo bili sigurni da EFSA zapravo prouči ono što je objavio IARC i da uključi te procjene u svoje zaključke. Kad su to napravili, EFSA kao što znate nije e, nadošla na iste zaključak kao IARC i ja mislim da u ovom trenutku i ovoj fazi vrlo je važno da komisija mora imati povjerenje u proces u EFSA-u i njihov znanstveni rad. I u općenito u proces u koji su vrlo široko uključene države članice i koncept e, međusobne revizije od strane svih zainteresiranih na istoj razini. Željela bih e, izvijestiti odbor, oprostite, da E, prošli e, tjedan smo govorili o e, klasifikaciji glifosata i to je dostavljeno Europskoj kemijskoj agenciji da bi revidirala klasifikacijski dokument za glifosat. Ta revizija će također naznačiti da li je potrebno povred provesti još jednu reviziju e, glifosata kao karcenogena. I ta revizija će biti vrlo e, trajat će neko vrijeme, rezultati se mogu očekivati u nekom trenutku dvije krajem 2017. ili početkom 2018. Kako očekujemo da završi ovaj proces koji upravo traje, komisija se obvezala da revidira E, pro, proizvod ako je došlo do e, promjene klasifikacije koja je relevantna za odobravanje. Želim jasno reći da u ovom trenutku i na temelju dosjeja koje je e, smo dobili nema nikakvih dokaza o karcinogenosti glifosata. Što se tiče kor formulanata o kojima smo puno razgovarali, podsjećam vas da neke države članice su već e, djelovale u smislu koformulantanata. Neke države članice već imaju svoje popise neprihvatljivih koformulanata. Ono što je napravila komisija u svjetlu zabrinutosti koje je EFSA izrazila u smislu teloamina koji je jedan od koformulanata, komisija predlaže da se implementira e, uredba da se ovaj koformulant zabrani. E, općenito govoreći, komisija radi u, zajedno sa stručnicima država članica i sa EFSOM da bi razvila kriterije za identificiranje neprihvatljivih koformulanata. Ovaj rad e, traje i nadamo se da ćemo prijedlog e, za stalni odbor dobiti u trećem kvartalu 2016. Što, kad govorimo o formulantima za glifosat, e, komisijski prijedlog je da se uzme u obzir talomin i da se o tome sve e, još šire razgovara. O tome se već razgovara. Što se tiče transparentnosti koja se često spominje u ovim e, raspravama u ovom odboru, proces naročito proces na, strani, na razini stručnjaka je bio vrlo e, transparentan i zakonodavstvo vrlo jasno određuje aspekte i dijelove znanstvenih e, studija koje treba objelodaniti moramo se prisjetiti da i EFSA i komisija su obvezni poštivati zakonodavstvo koji je uspostavljen, uspostavljena ravnoteža među ko e, su donosjenicima zakona, to je bilo 2009. godine. U ovome kontekstu neke informacije će se objaviti, neke su već objavljene, a neke se smatraju povjerljivima i tajnima. E, mi smo pružili dovoljno detalja za neovisnu reviziju kao što je pokazala EFSA na nedavnom događaju koji je organizirao e, parlamentarac gospodin Poč. Kao i vi mi smo svjesni zahtjeva da se e, pristupi širokim podacima i komis, povjernik je se obvezao da će e, pisati industriji da objavi studije vrlo projektivno, naročito u svjetlu e, javnog interesa u ovoj stvari i u e, pogledu ove substance. Neki parlamentarci su nas pitali, postavili pitanje e, rezidua e, glifosata. Kako bih pojasnila, kontrola rezidualnih tvari nije nešto što spada u rad e, Ureda za hranu i veterinarske proizvode. To je odgovornost država članica i rezultat je programa monitoringa rezidualnih tvari koji se primjenjuje u cijeloj Europskoj uniji koji je e, napravila EFSA. Što se tiče glifosata, sveobuhvatni program e, je već e, uspostavljen i analize više od 10.000 uzoraka hrane i prehrambenih proizvoda na glifosat pokazale su prilično ohrabrujuće rezultate. Od tih 10.000 uzoraka 93, odnosno više od 93% su se e, pokazali da nemaju dokazivih rezidua. Samo 6,3% ovih uzoraka su pokazali dokazive rezidualne e, tvari unutar e, dozvoljenih granica, a samo 0,17% tih uzoraka su prelazili dozvoljene stope, to, ali to ne znači da je došlo do e, opasnosti po zdravlje jer su zakonski dozvoljene granice više nego što škodi ljudsko, eh, ljudskom zdravlju. Također su postavljena pitanja o integriranom mm, uništavanju korova i nekemijskim alternativama u tom e, području komisija e, e, ulaže novac, vrijeme i sve što treba u istraživanje i ulože, ono što smo ulože, uložili e, u zdravlje bilja i integriranog groba je više od 100 milijuna unutar okvira programa koji još uvijek podupiremo u okviru horizonta 2020. Znači radimo na, te, na tome i ulažemo jako puno sredstava i vremena u ova istraživanja. A sada kad govorimo općenito o zahtjevu da se podnese novi nacrt odluke, kao što sam već rekla, proces donošenja odluke i dalje traje komisija je podnijela nacrt stalnom odboru. Nije došlo do glasovanja nakon rasprave, a u ovome trenutku rasprava se nastavlja na temelju trenutnog prijedloga, no komisija je zamolila države članice da razjasne svoje stavove i također da nam dostave bilo kakve promjene koje smatraju neophodnima kako bi podržale Mm, obnovu e, odobrenja korištenja glifosata. Komisija je također vrlo jasno rekla da se nadamo široj podršci država članica po ovom pitanju i da e, nacrt e, uredbe će biti nešto o čemu ćemo razgovarati na jednom od naših budućih sastanaka. Puno je rečeno danas o e, mjerama i, pri, e, i načelu predostrožnosti. Kao što sam već rekla i kao što sam već naglasila, e, Proces je bio sveobuhvatan i komisija ima puno povjerenje u protagoniste koji su sudjelovali u tom procesu, države članice i njihove e, ovlaštena tijela, e, tijela za procjenu rizika, imamo povjerenje u EFSU i općenito u proces. Te smatramo da je taj proces procjene rizika za glifosat i potencijalnu obnovu glifosata bio sveobuhvatan i da dalje mjere sagledavanja rizika nisu potrebne. U prijedlogu koji je komisija dala na reviziju pitanje je da li bi proces u EKOS-u i agenciji za e, kemijske proizvode koji će se baviti karcinogenošću glifosata, da li bi ako bi se pojavili bilo kakvi dokazi da postoji rizik ili da postoji karcinogenist, komisija se obvezuje da revidira odobrenje koje izda glifosatu, a osim toga ako dođe do, ako se iznađu dokazi da treba dovesti u pitanje e, obnovu e, e, odobrenja, komisija će u svakom trenutku moći djelovati i bez obzira da li je period obnove 15 godina ili kraće od toga. E, rekavši ovo, ja mislim da sam e, odgovorila, nadam se, na mnoga vaša pitanja. Mislim da bih... E, se na kraju željela osvrnuti na pitanje povjerenja e, u europske institucije i proces koji e, se provodi. Komisija se ne može, e, ne može ne složiti da je vrlo važna vjera u europske institucije. Komisija smatra ako se prate e, odredbe europskog e, zakonodavstva, pravimo velike korake napred u e, izgradnji te vjer tog povjerenja. Ako budemo slijedili procedure, ako vjerujemo tijelama i znanstvenim agencijama koje kojima je mandat dalo zakonodavstvo Europske unije, ako budemo održavali povjerenje u EFSE i neovisne znanstvene studije te vlasti država članica, mi smatramo da tim smo napravili dovoljno da održimo to povjerenje i kao što sam već rekla davanje povjerenje EFSI, a ne dvojbe u EFSU je e, kamen temeljac ovoga sustava. Time bih završila i zahvaljujem na povjerenju. Hvala vama i hvala dakle svima. Moram reći da nemamo puno vremena, pa neću sada reagirati na sve što je rečeno, već ću se ukrako usvrnuti na ono što je rekao gospodin Des, jer je to vrlo daleko od istine, predaleko da ne bih reagirao. Ovakav prijedlog ne dolazi ni od kakve nevladine organizacije izvan parlamenta, ova prigovor sam uložio ja i 30 drugih zastupnika. Žao mi je što gospodin Desad nije ovdje i nadam se da će mu to netko reći. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, razmatranje nacrta mišljenja o provedbi Konvencije unijenih naroda o pravima osoba s invaliditetom s posebnim osvrtnom na zaključne primjedbe odbora Ujedinjenih naroda o konvenciji e, osoba sa invaliditetom. E, sada odmah dam riječ izvjestiteljice Nise Childers. Hvala. E, hvala što se na velikom broju odbora raspravlja o mišljenju o izvješću odbora za zapošljavanje. Hvala svima iz tajništva koji su radili u ovako kratkim rokovima. Kao što znate, konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom je do 2010. bila zapravo e, prava prekretnica jer je Europska unija u potpunosti ratificirala tu konvenciju inherentno dostojanstvo svih naših građana znači da mogu punopravno sudjelovati u društvu i to je upisano u primarno zakonodavstvo Europske unije kao i mnoge konvencije uključujući i one o kojima danas raspravljamo. A oprostite, dragi kolege, molim vas da budete tiho ako želite međusobno razgovarati, molim da izađete iz dvorane jer ovdje ipak sada vodimo raspravu. U praksi osobe s invaliditetom, a njih u EU ima 80 milijuna, nalaze se pred preprekama koje ih sprečavaju da u potpunosti uživaju svoja prava, kao što predviđaju sve strane u konvenciji. U e, Komisija je u lipnju 2014. godine napravila prvu studiju provedbe i nakon toga objavljene su zaključne primjedbe e, odbora o konvenciji na ovo izvješće komisije na koju Europska unija mora odgovoriti nakon ljetne stanke. I nakon te službene, odnosno u svjetlu te službenog odgovora, odbor EMPL priprema izvješće, a Mm. na našem odboru ENVI bavimo se naročito problematičnom pristupu u zdravstvu osobama s invaliditetom. E, loše zdravlje može biti inherentni problem za neke, ali ne smije se pogoršati zbog toga što im se ne pruža odgovarajuća zdravstvena njega i to ne zato što se to ne bi moglo, već je to rezultat izbora koji pravimo u našim društvima. Isto vrijedi i za isključivost one koji su ranjivi e, zbog problema u životu, zbog poteškoća u životu i način na koji društvo na to odgovara. Žene koje imaju invalidet imaju često vrlo loše zdravlje, a e, žene u toj skupini imaju više e, problema s mentalnim zdravljem, a naročito ako se radi o ženama migrantima. E, ima također i jako puno slučajeva zlostavljanja i e, problema sa skrbi koje je puno veće kod populacije s invaliditetom u odnosu sa opću populaciju. I e, sve to pokazuje na to da se zdravstveni radnici moraju posebno obučiti o potrebama osoba s invaliditetom. Također, e, sama skrb e, i zdravstvena zaštita osoba s invaliditetom je vrlo bitna. Mnogi zbog toga nemaju niti pravo izbora osobe moraju pristati na informiran način. Svaka i pojedinac mora moći odlučivati o e, zdravstvenoj njezi. Činjenica da netko ima određenu invalidnost ne znači da ga se može e, zatvoriti u medicinsku ustanovu ili mu nametnuti odgovarajuću e, neki određeni medicinski tretman žene s invaliditetom nemaju mnoga e, ljudska prava iz Bečke konvencije, a seksualno zlostavljanje e, je često sterilizacija ili prinudni abortus također predstavljaju problem. Važno je e, također e, ih zaštititi u smislu planiranja obitelji te zaštite majki. E, ono što je vrlo značajno u europskom zakonodavstvu je pružanje zdravstvene zaštite prekogranično. To je nešto čime općenito evropski građani nisu dovoljno upoznati trebalo bi dati dakle pristupačnu informaciju, naročito informirati odgovarajućim formatima osobe s invaliditetom. Zaključno možemo reći da osobe s invaliditetom ne smiju biti žrtva diskriminacije. Treba osvijestiti zdravstvene radnike o potrebama ranjivih osoba s invaliditetom. Takvo ponašanje daće bolje rezultate u zdravstvu a bolji rezultati u zdravstvu ostvarit će se samo ako to zdravstvo bude dostupno svima. Moramo uzeti u obzir posebne poteškoće koje imaju osobe s invaliditetom, a naročito žene, migranti, osobe iz i skupine, onda ćemo se bolje nositi sa eh, ranjivoznim situacijama i e, sa e, zdravstvenim problemima i tu ćemo bolje odgovoriti na civilizacijske izazove. Hvala svima i bit ću otvorena za suradnju. Hvala lijepa. Sad u ime Pučana gospodina Andrej Kovačev. Hvala. E, za početak zahvaljujem se izvjestiteljici koja je izvrsno izradila nacrte mišljenja. E, taj je tekst vrlo odmjeren, pokriva sve bitne točke i predstavlja odličnu potku za diskusiju. E, htio bih samo reći što bi se još moglo uključiti ovaj nacrt mišljenja trebamo naglasiti ono što pokazuju statistički podaci, a to je da osobe s invaliditetom sustavno imaju više problema nego li opća populacija to samo pokazuje nejednakost u e, dostupnosti i nemogućnost da osobe s invaliditetom e, žive e, na jedan inkluzivan način i ravnopravno s drugima. Osobe s invaliditetom imaju pravo na jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i mislim da je i prevencija tu jako bitna morali bi smo e, nadopuniti neke mjere sa nacionalnim mjerama kako bi se poboljšala kvaliteta života osoba s invaliditetom. E, mnoge te mjere koje treba poduzeti u nadležnosti su država i zato bi one trebala insistirati na sredstvima kojim će se e, to izdvojiti za osobe s invaliditetom. Europska unija može pomoći usklađivanjem e, podataka e, koje prima i isto tako nametnuti veće standarde za mjere u zdravstvu, uključujući i osobe s invaliditetom. Što se tiče e, provedbe direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi treba vidjeti mogu li to pravo koristiti osobe s invaliditetom na isti način kao i bolesnici koji nemaju e, invaliditet. Znamo da radi invalidnosti bi mogli možda imati veću e, troškove ako planiraju da se u drugoj zemlji odu na e, zdravstveni tretman, a to ne stoji u sadašnjim propisima. Moramo tražiti da u potpunosti Europska komisija u potpunosti sudjeluje u izradi e, samog izvještaja. Hvala. Ja sam e, pomalo sada histeričan jer nemamo dovoljno vremena, ali ću sada riječ Đuli. E, hvala, pokušat ću ja onda govoriti vrlo smireno. E, nemamo mnogo što za dodati, moramo se zahvaliti izvjestiteljici kojem je ona je pokrila sve one aspekte koje je trebalo pokriti ovim e, mišljenjem, a mi ćemo reći samo nešto više o samim e, procedurama, jer u e, samom izvješću govori se o načelu dostupnosti. Mi bismo htjeli da se to pomalo proširi kako bi se stvorila pristupačna procedura, baš kao i kada se radi o E, prograničnoj zdravstvenoj zaštiti nije dovoljno samo da osobe s invaliditetom imaju neko pravo, već e, moraju postojati odgovarajuće procedure kako bi smo bili sigurni da će oni moći ostvariti to pravo. Sada Jose za ALDE. Hvala predsjedavajući. Želim čestitati izvjestiteljici. Ona je izvrsno načinila ovaj nacrt mišljenja. Prava osoba s invaliditetom su e, prava općenito ljudska prava. Međutim, e, postoje E, situacije kada treba napraviti prilagodbe kako bi e, osobe s invaliditetom mogle uživati ta prava ovaj e, tekst Europske unije, ratifikacija teksta Ujedinjenih naroda vrlo je pozitivno jer na taj način se ojačala podrška Europske unije članaka 21. i 26. konvencije o temeljnim ljudskim pravima, tako da sve osobe mogu uživati sva prava u društvu. Želim čestitati Nesi Childers na nacrtu mišljenja Želim također naglasiti da za e, programsko razdoblje 2014. do 2020. godine postoje sredstva koja su izdvojena za osobe s invaliditetom. Taj se fond mora koristiti na odgovarajući način kako bi se ostvarili ciljevi same konvencije. moramo s izrijekom se pozvati na potrebu da e, damo podršku djeci i mladima s invaliditetom kako bismo promicali njihovu uključenost u društvo. Trebamo imati mehanizme podrške u obiteljima i u zajednicama moramo eh, informirati i boriti se protiv stereotipa kojima eh, se eh, obilježavaju psihičke i socijalne invalidnost djece i adolescenata. Moramo dati podršku osobama koje imaju takvu vrstu invalidnosti. Svi bi e, morali imati pristupa tim postavkama u cijeloj Europskoj uniji, a treba također u sustave za procjenu rizika i nepogoda uključiti uključiti osobe s invaliditetom. Također je važno da osobe s invaliditetom mogu biti javno informirane i dati pristanak u tom svjetlu. A isto tako dostupnost e, mnogih proizvoda treba poboljšati kada za osobe s invaliditetom. Moramo uzeti u obzir i e, e, to koliko e, te financije, financiranje toga mogu utjecati na poboljšanje situacije i raditi s osobama s invaliditetom. Eh, Hvala lijepa. Evo, po prvi puta izgleda e, e, koordinatori čekaju na nas, a ne mi na koordinator Evo sada dajem riječ kolegici Katarini Konješnoj. Hvala, vidim da nemamo više puno vremena, pa ću govoriti kratko. Kolege su se već usvrnule na mnogo toga. Zahvaljujem se izvjestiteljici na njezinom nacrtu mišljenja. Radi se o temi koja je osjetljiva u našim društvima. Mislim da će amandmani samo naglasiti taj socijalni aspekt. Osvrnut ću se na stavak četvrti. Mi bismo kao odbor morali naglasiti odnos između raspoloživosti, dostupnosti, kvalitete i troškova. Osobe s invaliditetom imaju velike troškove, a dostupnost zdravstvene skrbi je to odražava Općenito gledano, zdravstvena bi skrb trebala biti besplatna, naročito za osobe s invaliditetom, jer zdravstvena skrb bi trebala odgovoriti njihovim potrebama, a ne bi smjela samo pogoršati e, poteškoće u kojima se već i onako nalaze. Drago mi je da već to stoji u nacrtu mišljenja i bit će mi drago da vidim e, amandmane i mislim da će ovo predstavljati dobar temelj za tekst koji će usvojiti cijeli parlament. Sada e, Muriel Dornano za NF. Hvala lijepa. Ovaj nacrt mišljenja traži nekoliko primjedbi. S jedne strane postoje naglasak na vezi između invalidnosti i e, lošeg zdravlja. To je tautologija. Mogli bismo biti e, kraći, koncizni i na taj način razumni. S druge strane, točno je da osobe s invaliditetom imaju možda više poteškoća da dođu do e, zdravstvene skrbi, e, je točno, ali ne treba stoga reći da e, oni imaju e, prave prepreke jer to bi značilo kao da netko to radi namjerno. Isto tako ne mislim da je to potrebno e, vezati posebno za određene skupine. I još nešto na što se tiče prilagodbe, to također treba spomenuti. Što se tiče prekograničnih aspekata, E, mislim da treba dati informacije za sve, uključujući osobe s invaliditetom. I na kraju iluzorno je misli da će komisija razmotriti o pitanja telemedicine kako bi e, elektronske e, opremu, elektroničku opremu za E, liječenje dalo na raspolaganje invalidima. Hvala lijepa. A sada riječ ima predstavnik komisije. Nema nikoga iz komisije? Ima. Izvolite. Hvala lijepa. Dvije stvari vrlo kratko s jedne strane. E, ponovit ćemo da je Europska komisija, da se Europska komisija zalaže da se provedu zaključci Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Želimo zahvaliti vašem odboru što je izradio nacrt mišljenja te što je naglasio koliko je važno da E, osobe s invaliditetom imaju jednak pristup zdravstvenoj zaštiti kao i ostali u svjetlu Konvencije Ujedinjenih naroda o prava osoba s invaliditetom. Hvala. Hvala lijepa. E, da li naša izvjestiteljica Nesa Čiler želi još nešto reći? E, hvala svima na komentarima, neću puno toga dodati, sve što sam čula vrlo je korisno, danas osim toga nemamo niti dovoljno vremena. Zahvaljujem se i predstavnici komisije. E, gospođa Dornano je rekla nešto, e, rekla je nam da mi govorimo o preprekama za pristup zdravstvenoj skrbi kao nečemu namjerno. Naravno, nije to namjerno u smislu da se radi o nekoj zavjeri, da bi do toga stvarno došlo. Međutim, e, jest da je postoji čitav niz elemenata koji rezultiraju upravo u takvoj jednoj prepreci. Hvala. Amandmani se moraju uložiti do 24. ožujka, a na našem odboru ćemo glasati 26. travnja, e, a e, u e, svibnju na odboru EMPU te u srpnju na plenarnoj sjednici. Hvala svima i vidimo se sutra ujutro u 9.